Dogovorili smo se za 16. Evo, gospodin Desov se želi javiti za riječ. Izvolite, imate riječ. Hvala, predsjedniče. Ja bih volio, predsjedniče, da glasanje o ovom izvješću bude donekle odgođeno, jer naš izvjestitelj u Sjeni je jednostavno zaglavio u prometnoj gužvi. Dakle, bilo bi dobro da se malo sačekaš. Govorite o prvom, ovom kratkom, ili o drugom dugom izvješću? O kojem uopće govorite? Radi se o tehnološkim rješenjima, o tome, o točka peta dnevnog reda, o tome govorim. Mislim da možemo pristati na vaš prijedlog. Ima li komentara? Ne vidim. Dobro. Onda možemo glasati. Sljedeća točka dnevnog reda je točka šesta. Strategija Europske unije za Alpsku regiju. Gospođa Miller iz izvjestiteljica. Mislim da je najbolje rješenje da dam riječ izvjestiteljici ukoliko želite uzeti riječ. Izvolite. Predsjedniče, najljepša hvala. E, čemu ova komunikacija, pitate se? Znate da je komisija razvila strategiju za Alpsku regiju, o tome smo uveliko razgovarali i to me veseli. Svjesna sam e, op značaja i teškoća u kojoj se nalazi ta regija, bilo da se radi o poljoprivredi ili o razonodi. Svim srcem želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni na kompromisnim amandmanima do kojih smo došli tijekom ovog rada. Dogovorili smo se oko 11 kompromisnih amandmana i 41 amandman su uloženi. Bilo je važno uputiti jak signal komisiji signal kojim ćemo ovim dokumentom ukazati da su ove regije imale probleme te da želimo zaštititi poljoprivredne interese ove regije. Mislim da je ključnog značaja da veza između svih grana kojima se bave te regije budu uspostavljene, bilo da se radi o poljoprivredi ili o dio turizmu. Mislim da je napravljeno dobro izvješće i ono pokazuje da želimo uključiti mlade u budućnost ove regije. Nadam se da će ovo glasanje biti jasno, da će se glasati za. U Alpskoj regiji živi 80 milijuna osoba, 7 zemalja je obuhvaćeno i 14 regija. Dakle, jasna vam, je značaj regija. Hvala, nitko se više nije javio za riječ. Možemo početi s glasanjem, dakle. Glasat ćemo sve kompromise elektronskim putem. kompromis prvi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis drugi. Gospod izvolite imate riječ. Predsjedniče, bio je prijedlog malo ranije da se promijeni redoslijed e, glasačkih e, listova. Možete li me razuvjeriti i umiriti da se glasa ovdje o tehničkim rješenjima za održivu poljoprivredu? Ne? Pa o čemu uopće glasamo ovdje? Alpska regija, dobro. Gospodine govor izvjestitelja vas je trebao uvesti u temu o kojoj se glasa. Hvala. Kompromis prvi usvojen, kompromis drugi, dakle. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na kompromis treći. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 14. Tko je za? Usvaja se. Kompromis četvrti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 22. Tko je za? Usvaja se. Amandman 24. Tko je za? Hvala. Usvaja se. 25, 26, 27 i 28 su identični. Tko je za? Protiv? Odbija se no molim ipak elektroničku provjeru. Izvolite. Hvala. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prelazimo na kompromis peti. Otvaram glasanje. Kompromis peti. Ispričam se, ali Moramo se vratiti na amandman 29. Tko je za amandman 29? Protiv? Odbija se. Kompromis peti. Otvaram glasanje. Kompromis peti. Hvala, zatvaram glasanje. Prelazimo na kompromis šesti. Otvaram glasanje. Kompromis šesti. Zatvaram glasanje. Hvala. Usvaja se. Sada amandman 33. Tko je za? 33. Usvaja se. Amandman 37. Tko je za? amandman 37. Protiv? Odbija se. 35. Tko je za? Usvaja se. Amandman 40. Tko je za? Usvaja se. Kompromis 7. Izvolite glasati. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Imamo prijedlog da amandman 39 i 47 48 da se o njima elektronski glasa. Dakle, od 39. nadalje otvaram glasanje. Amandman 39. sada, molim vas, otvaram glasanje. Glasamo amandman 39. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 47. Otvaram glasanje. Amandman 47. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada glasamo amandman 84. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se s jednim glasom razlike. Kompromis osmi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 42. Tko je za? Hvala. Usvaja se. Kompromis deveti. Kompromis deveti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 53. Tko je za? Hvala, usvaja se. Amandman 56. Tko je za? protiv, odbija se. Amandman 54. Tko je za? Protiv? Molim elektroničku vjeru. Amandman 54. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 55. Ko je za? Protiv? Odbija se. Kompromis 10. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Hvala. Amandman 58. Tko je za? Hvala. Usvaja se. 63. amandman. Tko je za? Hvala. Usvaja se. 64. Tko je za? Usvaja se. 65. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 69. Tko je za? Usvaja se. 71. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromis 11. Otvara glasanje. Zatvara glasanje. Usvaja se. Amandman 74. Tko je za? Hvala. osvaja se. Sedamdeset i deveti. Tko je za? Hvala, usvaja se. Amandman 80. Tko za? Protiv? Odbija se. 81. Tko je za? Usvaja se. 83. Tko je za? Usvaja se. Sad ćemo glasati ovako izmijenjenom mišljenju elektronički putem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Čestitam. Gospodin Miller, želite li nešto reći? Ne, hvala čestite ponovo. Sada, ako sam dobro shvatio, možemo se vratiti Glasamo biti točku sedmog dnevnog reda, izvješće gospodina Bogovića. mišljenje o obnovljivim energijama. I mislim da je vrijeme sada da predamo riječ gospodinu Bogoviću. Mislim da će on bolje od mene predstaviti svoje mišljenje. Najviše hvala, predsjedniče. Uvaženi kolege, dopustite najprije da zahvalim svim izvjestiteljima u Sjeni koji su na temelju mog nacrta uložili 91 amandman. Imali smo dobru suradnju, te smo poboljšali ovaj nacrt mišljenja. Sada imamo devet kompromisnih amandmana. Vjerujem da smo u potpunosti uključili sve ono što je trebalo. Vjerujem da sad imamo uravnoteženo izvješće koje zavređuje našu potporu. Nadležni odbor je odbor ITRE, no prema našem mišljenju bavimo se prvenstveno sektorom ruralnog razvoja te poljoprivredom, biomasom, biogorivima, druge generacije i tako dalje. Dakle, sve to može pomoći pri ostvarenju ciljeva unapređenja učinkovitosti prometa. Veliki naglasak stavljen je na novu tehnologiju, njen razvoj, kako bi se maksimalno iskoristila biogoriva za poljoprivredu, te proširilo decentralizirana proizvodnja energenata i uključilo u električnu mrežu. Još jedan važan dio ovog izvješća bavi se značajem proizvodnje obnovljive energije i pitanjem stvaranja novih radnih mjesta bilo na poljoprivrednim gazdinstvima ili u ruralnoj regiji općenito. I tu je jedna od važnijih područja jesu bio goriva te proizvodnja s viškovi u poljoprivrednoj proizvodnji, upotreba novih tehnologija, a to je sve nešto što bi moglo poboljšati prihode poljoprivrednika. Nadam se da će ovo mišljenje dobiti potporu i poslati jasan znak i trvu kako je naše mišljenje o ovome. Hvala, slažemo se s vama. Doista, obnovljivi izvor energije mogli bi omogućiti neovisnost ruralnih regija, barem glede energije. Sada glasamo. Kompromis prvi, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 19. Tko je za? Protiv? odbija se. Kompromis drugi. otvoram glasanje. Hvala. Zatvaram glasanje. Amandman 34. Tko je za? Amandman 34. Protiv? Odbija se. 35. amandman. Ko je za? Usvaja se. Kompromis treći. Otvaram glasanje za kompromis treći. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 39. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 44. gospodina Egnjova. Tko je za? Protiv? Odbija se. Sada kompromis četvrti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman 47. Tko je za? Ne ispričam se. Amandman 50. O njemu glasam. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman treći. Tko je za amandman treći? Hvala, usvaja se. Amandman 46. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 55. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 56. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 59. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 60. Tko je za? Usvaja se. Kompromis 5. Molim elektroničko glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 66. Tko je za? Hvala, usvaja se. Amandman 67. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 68. Tko je za? Usvaja se. Amandman 69. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 70. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 71. Tko je za? protiv, usvaja se. Amandman 72. Tko je za? Usvaja se. Sada kompromis šesti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 83. Tko je za? Protiv? Odbija se. Gospodine Bogović, izvjestitelj, izvolite. Na glasačkom popisu došlo je do pogreške glede ovog amandmana petog tu treba stojati... Biti ja sam napravio grešku. Popis je dobar. Ja sam to krivo pročitao. S obzirom da je odbačen, ne moramo glasati o amandmanu petom, tako da je sve u redu. Pa, hoćemo li glasati onda ili nećemo glasati o amandmanu petom? Ne, nije potrebno glasati. Amandman 85. Tko je za? Hvala, usvaja se. 86. Tko je za? Usvaja se. Amandman 87. Tko je za? Usvaja se. 89. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 90. Tko je za? Protiv? Odbija se. 91. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromis 7. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Hvala. Kompromis se usvaja. Amandman četvrti. Tko za? Protiv? Odbija se. Kompromis osmi. Molim, možete glasati. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis deveti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sad glasamo cijelokupno mišljenje sa amandmanima, Izmjenjeno, dakle, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Hvala. Mišljenje je usvojeno. Želite li reći nešto, gospodin Bogović? Izvolite, imate riječ. Samo se želim nešto zahvaliti za vašu punu podršku i za rad koji smo obavili s izvjestiteljima u Sjeni. Mislim da je ovo dobro izvješće o obnovljivim izvorima energije. Hvala. Najprej hvala. Čestitam na rezultatu glasanja. Prelazimo sada na glasanje točki 4a. Rješenja za e, zaštitna sredstva protiv biljnih štetočina, izvjestiteljica Mekintaja. Već sam rekao da se u međuinstitucionalnim pregovorima već glasalo o ovom e, o ovom e, tekstu, bilo je sedam trijaloga, sada ćemo glasati o konsolidiranom tekstu. Ovo je glasno, jasno glasanje da ili ne, ako većina kaže ne, onda ćemo poslati pismo nizozemskom predsjedništvu uz jasnu formulu Dakle, preporučit ću plenumu da se konsolidirani tekst prihvati, a kada ga vijeće prihvati, e, dobit ćemo ga morat ćemo odrediti rok za amandmane pa ćemo potom glasati na plenumu. A sada riječ dobiva gospođa Mekinta, izvjestiteljica. Hvala gospodine predsjedniče. Ovo je doista vrlo važno glasanje za nas u ovom odboru i za cijeli Europski parlament. Mi smo vrlo zabrinuti u vezi sa zaštitom Europske unije od raznih E, nametnika. E, Silela je uništila e, nasade maslina na Južnom Mediteranu i moramo doista osigurati da naše zemlje članice, odnosno da cijela Europska unija bude na pravi način zaštićena. Ovaj prijedlog je, ovom prijedlogu se doista dugo pregovaralo. Ja sam zahvalna izvjestiteljima u i svih klubova zastupnika koji su neumorno radili kako bismo e, došli do e, sporazuma sa vijećem u čemu smo uspjeli pred Božić. Imali smo ogromnu podršku od svih u e, ovom domu kako bismo postigli ovaj rezultat. Ja mislim da je vrlo važno da podržimo ovaj tekst i da ga što prije izglasamo i na plenarnoj kako bi sve naše zemlje bile zaštićene od ovih raznih nametnika koji ugrožavaju naše nasade. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada ćemo poimenično glasati. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram. Zatvaram glasanje. Hvala lijepa, čestitam izvjestiteljici. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Izvjestiteljica je opet gospođa Mekintaja, tehnološka rješenja za održivu poljoprivredu u Europskoj uniji. Gospođo Mekintaja, opet imate riječ ako želite nešto reći. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Evo, slučajno je ispalo da oba dvije, oba dva dosija na kojima radim su došla na red danas, ali doista želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni koji su na vrlo konstruktivan način doprinjeli ovom dosjeu. Mi znamo da sektor poljoprivrede je uvijek ovisan o novim metodama proizvodnje, novim tehnološkim rješenjima kako bi se prilagodio novim e, promjenjivim okolnostima. Inovacije imaju ogromnu ulogu kako bi se postigla održiva poljoprivreda i tehnologija je osobito važna za e, održavanje napretka Mislim da bi se trebali nadati da će Europska unija e, postati e, predvodnik na globalnoj razini u e, inovacijama u poljoprivrednom sektoru. Osobito je važno da razvijemo inovacije i nova tehnološka rješenja u svim područjima sektora poljoprivrede i moramo osigurati da tehnološki napreci budu dostupni svim našim poljoprivrednicima. E, to je jednako važno e, za male kako a također i za velike e, poljoprivredne proizvođače. U nekoliko proteklih u, u proteklom stoljeću bili smo svjedoci smanjenja bioraznolikosti i vrlo je važno da bioraznolikost održimo na ovoj razini, da ne dopustimo danje smanjivanje bioraznolikosti. Ja se nadam da ćete pružiti podršku ovom e, izvješću i kompromisa koje smo postigli sa svim klubovima zastupnika. Hvala lijepa. U redu, hvala lijepa. Ovo je doista vrlo važno izvješće i bilo je vrlo teško i zatijelo je mnogo rada. Gospodin Castro ima riječ. Hvala lijepe. Samo jedna primjedba. U članku 195. E, dakle u amandmanu 195. smatramo da u kompromisnom amandmanu s, dakle da to nije uključeno, zato molimo da se glasa zasebno, dakle s jedne strane kompromis S, a e, najprije amandman 195. Gospodine Castro, Gospodine govorite o amandmanu 194, zar ne? 195. Okay. 195. U redu, sad je to jasno. U redu, ako Nitko drugi ne traži riječ. Prije nego što pređemo na glasanje, onda možemo sada početi sa glasanjem. Kompromis A. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Hvala lijepa. amandman 87. 82 i 87. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Kompromis B. Tko je za? Otvaram glasanje poimenično, elektronički. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 83, gospodina Kato, koji je za, protiv, odbija se. 86, e, koje je za, usvaja se. Kompromis C, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. usvaja se. Kompromis D, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis E, otvaram glasanje. Kompromis E. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis F. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Hvala. Kompromis G. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis H. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis I. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Kompromis I. Usvaja se. Kompromis je za otvaran glasanje. Zatvaran glasanje. Kompromis K, otvaram glasanje. Zatvaran glasanje. Kompromis L. Otvaram glasanje. Kompromis L. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 153, 154, 155. Tko je za? Hvala. Protiv? Odbija se. Kompromis M. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. usvaja se. Amandman 166, gospodin Kato, ko je za? Protiv? Odbija se. Kompromis N, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis O, Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 178. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromis P. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 186. Ko je za? Protiv? Odbija se. Kompromis Q. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. usvaja se. Kompromis R, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis S, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 195. Tko je za? Tko je za? Usvaja se. Hvala lijepa. Kompromis T. Tko je za? Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 201. Tko je za? 201. Protiv? Odbija se. Kompromis U. Zamekam glasovanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Kompromisni amandman V. Oprostite. Kompromisni amandman V. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 220. I prvi. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromisni amandman duplo V. Tko je za? Zatvoram glasanje. Hvala, usvaja se. Kompromisni amandman X. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. Usvaja se. Kompromisni amandman Y. Otvaram glasanje. Oproste, amandman 228. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromisni amandman Y. Tko je za? Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. E, kompromisni amandman Z. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Kompromisni AA. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Glasamo sada o amandmanu 243. Tko je za, protiv, odbija se. Kompromisni AB. Tko je za? Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromisni AC. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromisni AD. Otvoran glasak. Zatvoram. Hvala. Amandman e, zastupnice Sen. Tko je za, protiv, odbija se. Kompromisni A e otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. usvaja se. Kompromisni AF. Otvoran glasanje. Ponovljam, otvoran glasanje, zatvoran glasanje. Usvaja se. <clears throat> Kompromisni AG. Otvoran glasanje. Ponavljam, otvoran glasanje, kompromisni amandman AG, zatvoran glasanje. Usvaja se. Kompromisni aha. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 292. zastupnika Branen, Za protiv odbija se kompromisni AI. Otvoram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandmani 299. i 300. i to dizanjem ruke. Za protiv odbija se. Odnosno odbijaju se. 301. Tko je za? Protiv? Odbija se. 302. Tko je za? Protiv? Odbija se. 303. Tko je za? Usvaja se. Hvala. Prelazimo sada na drugi dio. Amandman prvi. Tko je za? Usvaja se. Drugi. Za? Usvaja se. Treći i četvrti. Tri i treći četiri zajedno. Tko je za? Protiv? Odbijaju se. Peti, tko je za, protiv, odbija se. Šesti, za, usvaja se. Amandman sedmi, tko je za, protiv, odbija se. Amandman osmi, tko je za, usvaja se. Amandman deveti, tko je za, protiv, Elektronički ćemo provjeriti. Deveti amandman. Otvaram glasanje. Zatvoren glasanje. Odbija se. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Odbija se. I to istom većinom. Kompromisni amandman A, A J. Otvoren glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Amandman 14. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromisni AK. Zatvaram. Usvaja se. Kompromisni AL. Tko je za? Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 27. izvjestiteljice. Tko je za? Hvala. Usvaja se. Amandman 28. Tko je za? Protiv. Odbija se. Amandman 29. Tko je za? Usvaja se. Kompromisni AM. Tko je za? Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Amandman 39. Zastupnice Senina. Tko je za? Protiv. Odbija se. Kompromisni AN. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandmani 51. 52. 53. ispravlja se predsjednik, oprostite, 43. za protiv odbija se. Kompromisni AO otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na amandmane 51., 52. i 53. Tko je za? Protiv? Odbijaju se. Amandman 54. izvjestiteljice. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 55. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 56. Tko je za? Usvaja se. Amandman 58. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 57. Tko je za? Protiv? Odbija se. 59. Tko je za? Protiv? Odbija se. 60. Tko je za? Protiv? Odbija se. 61. Tko je za? protiv, odbija se. 62. tko je za, protiv, odbija se. 63. tko je za, protiv, odbija se. Kompromisni AP, tko je za, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 64. izvjestiteljice dizanjem ruke. Tko je za? Usvaja se. Amandman 65. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromisni AQ. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromisni amandman AR. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 76. Zastupnica Kato. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 78. Tko je za? Protiv? Odbija se. Provjerit ćemo, dobro, provjerit ćemo 78. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 80. Tko je za? Protiv. Odbija se. 81. Tko je za? Protiv. Odbija se. Prelazimo sada na konačno glasanje. Otvaram glasanje. Dakle, to je, glasamo sada u cijelom dokumentu. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Zatvaram glasanje. usvaja se cijelo izvješće. Želi izvjestiteljica uzeti riječ? Izvolite. Evo, vrlo kratko zahvaljujem se svima. E, zaista e, jako mi je drago da je ovakav bio rezultat. Hvala svima na suradnji. Molim vas e, za malo pozornosti. Ovo je bilo E, posljednje, posljednje glasanje potpredsjednika Januša Vojčekovskog. On je posljednji puta glasao dakle, u ovom odboru u kojem je proveo 12 godina. I e, sada e, će reći na novu i vrlo važnu dužnost u Europskoj uniji postaje sudac na revizorskom sudu Europske unije. Čestitamo. Drago nam je jako da će netko koji je stručnjak za pitanja poljoprivrede obnašati tako visoku dužnost. A kao što znate, zastupnik Vojsekovski ima stvarno jako veliko iskustvo. Bio je ministar, bio je predsjednik e, revizorskog suda na nacionalnoj razini. Obnašao je dakle vrlo važne dužnosti i e, zato je jako kvalificiran da obnaša tu visoku europsku dužnost. Čestitam još jednom gospodinu Vojtekomskom. Možda e, mu e, malo i zavidimo, ali samo malo. Još jednom čestitke i e, zaista se zahvaljujem na dosadašnjem radu kolegi Vojtekovskom. Izvolite. Predsjedniče, dame i gospodo, ovo je za mene vrlo e, dirljiv trenutak. Hvala na tako toplim riječima i hvala svima vama. Zaista, vi ste svi bili tako izvrsni kolege. Hvala na suradnji ovo je suradnja s ljudima koje imaju tako puno stručnog znanja. S nekima od vas surađivao sam već 12 godina na odboru za poljoprivredu. Bio sam i potpredsjednik. Bavio sam se financijskim pitanjima u okviru zajedničke poljoprivredne politike. A drugo pitanje bila su europska pitanja. Još jednom hvala na svim e, ovom svom iskustvu. Evo, e, odlazim e, zapravo sa <clears throat> i sa žaljenjem. Kada se glasalo o proračunu, nekada je iskustvo u odboru za poljoprivredu zapravo bila prepreka da postanete sudac na revizorskom sudu jer se smatralo da će takav čovjek biti lobist za poljoprivredu i da će zbog toga se previše trošiti na poljoprivredu. Ja se s takvim viđenjem uopće ne slažem. Ja e, znam da svi mi ovdje želimo da se europska poljoprivreda razvija na najbolji mogući način i da se proračunska sredstva za zajedničku poljoprivrednu politiku što bolje iskoriste. Već sam ranije rekao da se na revizorskom sudu želim baviti pitanjima vezanim za poljoprivredu i nadam se da će to i biti tako. A ja ću vam s te nove dužnosti, ću vam e, i dalje pomagati načinom tako da će e, revizorski sud svojim radom na optimalan način pregledavati europske račune. Hvala gospodinu Sikerskom, gospodinu De Castru s kojim sam tako puno radio, ali i svim kolegama, svim e, koordinatorima počev od Alberta Desa, Jima Nicholsona, Marka Tarabele. Svima vam puno hvala na 12-godišnjoj suradnji koji su za mene prekrasno iskustvo. Pozivam vas na domjenak 18 u 18. E, stog, e, nisu mi točno rekli gdje, pa ispred ove dvorane u 18.15. Hvala svima. Doći će, dakle, tada i trenutak da osobno zahvalimo kolegi i da mu postavimo više e, drugih pitanja. Ali dijelimo vaše mišljenje. Iskustvo koje ste stekli u ovom odboru bit će zaista od odsudnog značaja kako biste na najbolji mogući način radili na revizorskom sudu. Za sada već imamo dobru suradnju s revizorskim sudom, a tako će se i nastaviti zahvaljujući vama koji ćete biti naš glasnogovornik. Hvala lijepa i vidimo se svi u 18.15, dakle na tom domjenku ispred ove dvorane. Ali do 7. svibnja će zastupnik Vojstekovski biti i dalje član ovog odbora. Gospodin Agnju, izvolite. Imate riječ. Mislim da je ovo jednostavno izvrstan trenutak da gospodina eh, Vojteka pitamo hoće li biti spreman eh, kao sudac na revizorskom sudu da ode u neku od onih zemalja iz drugog stupa gdje se novac za ruralni razvoj koristi za projekte infrastrukture i jednostavno provjeri hoće li je, se taj novac zaista troši i e, da li se zgrade grade koliko sam shvatio u Mađarskoj se zgrada izgradila, to je administra zgrada kojom se treba brinuti za napuštene pse. Ja znam da kod nas u jednoj kraljevini to je nešto što nas jako nervira i iritira kada vidimo da se ovakve stvari rade. Hoćete li, molim vas, otići e, tamo i e, napraviti čitav skandal? Oprostite, zastupniče Agnju, ali e, pravi trenutak za postavljanje tih pitanja bilo je e, kada smo saslušavali e, kolegu Vojtjehovskog. Oprostite, ali na vaše pitanje sada nećete dobiti odgovor. U okviru ovog sastanka odbora. Međutim, jedan drugi puta kada gospodin Vojtekovski dođe ovdje e, kao dužnosnik revizorskog suda, onda ćete mu postaviti to pitanje. On za sada još nije na revizorskom sudu, odlazi tamo 7. svibnja. Dakle, oprostite e, kolega, ali sada e, će, nećemo odgovoriti na to pitanje tek kada gospodin Vojtekovski ode na revizorski sud. Zamolit ću vas da napravimo malu izmjenu u dnevnom redu. Dakle, predlažem da pređemo na točku desetu. Znate da imamo problema sa zračnim prometom, neki nisu stigli. Dakle, predlažem da nova napredna inovativna buduća strategija trgovine ulaganja, da o tome raspravimo. U biti, gospođa Herens Garcia, izvjestiteljica, nije tu sada, INTA je nadležni odbor, stoga uz e, dopuštenje gospođe Garcije, gospodin Danten će govoriti u njeno ime. Bilo bi dobro da se ova tema raspravi, jer mislim da trgovinski sporazumi koji su sklopljeni nisu jako dobri za poljoprivrednike i europsku poljoprivredu općenito govoreći. Ja mislim da ćemo jasno iznijeti svoje mišljenje na sastanku s povjerenikom. Taj sastanak je predviđen, no ja mislim da moguće posljedice trgovinskih sporazuma nisu u potpunosti razmatrene. I mislim da se odluke donose pod utjecajem određenih političara, tako da su ove odluke politič, pod političkim utjecajima naš bi odbor trebao imati jasan stav, jer u suprotnom bismo mogli biti optuženi od strane poljoprivrednika u budućnosti Sada ćemo morati reći istu stvar kao i o reformi zajedničke poljoprivredne politike. Neki će reći da smo mi sudjelovali u tim političkim odlukama. Ispričavam se na ovom komentaru, ova tema od iznimnog je značaja. Dakle, gospodine Dantan, imate riječ. Izvolite. Hvala predsjedniče, ja ću pročitati dakle ovo, ovaj dopis kolegice Ester. Dragi kolege, najprije vas molim da ispričate gospođu Eranš koja nije mogla doći zbog e, razloga koji su izvan kontrole. Zamolila me da predstavim njen prijedlog mišljenja o novoj strategiji e, inovativnoj e, o trgovini i ulaganjima. Mnogi misle da za borbu protiv, za suzbijanje trenutne poljoprivredne krize treba osvajati nove, nove, nova tržišta unutar Europske unije, ali izvan naših granica, a pod uvjetom da se zajamči e, odgovarajuća zaštita najosjetljivijih e, sektora, izbjegavajući da poljoprivreda postane e, roba za razmjenu i za nadkusurivanje kao što je to prethodno bilo. Sada moramo ozbiljno napraviti ocjenu učinka kada se rade koncesije trećim zemljama, te da se te studije dostave Europskom parlamentu i to prije nego što se pristane ili odbaci bilo kakva trgovinska ponda. Trgovinski sporazumi koje potpisuje Europska unija moraju zajamčiti jednake eh, jednake uvjete za sve, imati na umu e, visoku cijenu troškova europskih poljoprivrednika koji moraju zadovoljavati potrebe zaštite okoliša, e, socijalne zaštite, koji su jako zahtjevni, mogu čak reći najzahtjevniji na svijetu. Takva jednakost e, u trgovinskim sporazumima ovisi od takve od tih uvjeta ovisit će mogućnost naših poljoprivrednika da izvuku da određenu korist od otvaranja novih tržišta. Što se tiče E, oznake geografskog porijekla moramo biti jasni u prilikom potpisivanja sporazuma s trećim zemljama, a osobito prilikom sporazuma sa SAD-om. Oznaka podrijetla i zemljopisnog podrijetla predstavljaju jedan od najvećih uspjeha Europske unije u poljoprivrednom sektoru, imajući na umu da e, čine vidljivim e, trud na kakvoći koji proizvoda koji poduzimaju europski proizvođači. Eto zašto ne smijemo dopustiti zaključivanje trgovinskih sporazuma koji ugrožavaju te e, ta, ostvarenja. Što se tiče fitosanitarnih barijera, moramo ostvariti znatan napredak kako bismo e, stali u kraj nepravednim e, izvozima, zabranama izvoza nametnutim Europskom uniji, ali da očuvamo one crn, one mjere koje mogu utjecati na negativno, dakle da, da suzbijemo te mjere koje mogu negativno utjecati na zdravlje naših potrošača. Izvjestiteljica inzistira na opasnosti koje predstavlja kumulativni učinak tarifnih e, e, ustupaka e, koje Unija daje trećim zemljama. Ne smijemo zaboraviti da 71% poljoprivredno prehrambenih uvoza Europske unije imaju nultu stopu nultu carinsku stopu, dakle treće zemlje. Moramo se postarati da im e, ostvariti stabilan pravni okvir koji će e, omogućiti očuvanje konkurentnosti i ekspanziju našeg sektora. Europska unija treba promovirati inovativnost s ciljem da se poboljša poljoprivredna produktivnost kako bismo mogli zadovoljiti potrebe sve većeg e, broja stanovnika na svijetu i s ciljem isto tako da se suzbija klimatske promjene. Kako bismo ostvarili sve navedene ciljeve, također je nužno pokrenuti promičbene i ambiciozne kampanje kojima je cilj da e, poboljšaju vidljivost europskih poljoprivrednih proizvoda unutar, ali i izvan europskih granica. E, Nadam se da ćemo uskoro vidjeti rezultate promocije poljoprivrednih proizvoda na kojima je gospođa Jerans radila prošle godine, a to bi moglo predstavljati e, veliki e, doprinos e, promidžbi. Dragi kolege, evo pročitao sam što je gospođa Heranc poručila, zamolila je dakle da svi mi damo svoj maksimalni doprinos za poboljšanje ovog izvješća. Evo toliko predsjedniče, e, kasnije ću se javiti u svoje osobno ime. Hvala. Proszę Państwa, otwieramy Mislim da možemo dati dvije minute. Dakle, ne, moramo biti jako strogi glede vremena. Gospodin Flanagan, izvolite. Miguel Vjehas je naš izvjestitelj Sjen, nažalost ne može biti tu, tako da i ja imam nešto za pročitati u njegovo ime ako nemate ništa protiv. Dobro. Izvješće sadrži pozitivne aspekte i ukazuje na neke pravedne ciljeve, međutim nije dovoljno daleko otišlo glede temeljnih aspekata o kojima treba govoriti. Točka treća, koliko se mi ga tiče, je čista naivnost kao da nam prošlost nije dala dovoljna znaka da vidimo kakva je orijentacija politike e, prema svjetskoj e, slobodnoj trgovini. Nije spomenut ni jednom TTIP, što je čudno, e, što je sa stabilnim prihodima poljoprivrednika. Slobodna trgovina je 1997. s Gatom dobila veliki veliku potporu, no od tog trenutka svi novi sporazumi čine da poljoprivrednici manje zarađuju. Sve to utječe na socijalnu i ekonomsku koheziju, a stvara se prostor. Gospodin predsjedavajući kaže, moli govornika da sporije govori. Danas, kako stvari stoje u izvješću, napredak je jako potreban. Što treba reći o ovom izvješću? Po našem mišljenju treba reći da nije moguće liberalizirati trgovinu isključivo po e, tržišnim zahtjevima ponude i potražnje. Moramo upotrijebiti dodatne modele kako bismo e, pomogli poljoprivredi. Mi moramo imati načelo predostrožnosti, imamo oznaku podrijetla, imamo modele koje moramo očuvati i moramo se postarati da eksternaliziranje poljoprivrede da tome stane u kraj, da se stane dezertifikaciji i gubitku bioraznolikosti. Dakle, ovdje imamo ogromni nazadak koji predstavlja socijalni gospodarski koji predstavlja TTIP. Moramo imati socijalne socijalnu situaciju i zašto okoliša na umu kako bismo stali u kraj razaranju naše poljoprivrede. Hvala. Prevoditelji vas mole da ne govorite prebrzo, osobito kada čitate tuđi tekst. Molimo vas da tako dopustite prevoditeljima da vas barem razumiju i prenesu ono što želite reći. Hvala predsjedniče. Evo samo želim reći do koje mjere slažem s gospođom Herans Garcijom u pitanju ovog izvješća, a osobito kad nam kaže da e, poljoprivreda ne treba biti e, ono sredstvo podkusurivanja na temelju kojeg će se pregovarati i dogovarati s trećim zemljama u širim trgovinskim pro, pregovorima, trgovinskim pregovorima. Ja mislim da je poljoprivreda jako važno strateško pitanje. Tu se radi o našem načinu života i prehrambenoj sigurnosti. Tako da e, uvijek ponavljam da ne smijemo sklapati ugovore po bilo koju cijenu. Moramo poljoprivredu stalno vraćati u središte pregovora. Što se tiče onoga što je rečeno, moramo podsjetiti da ovo izvješće mora biti uravnoteženo, bilo da se radi o carinskim, necarinskim e, elementima, o oznakama podrijetla, zemljopisnog podrijetla i na drugo. I pozivam ovdje ponovno na opreznost glede pristupa tržištu. Naime, moramo zaštititi e, svoje najranjivije sektore poljoprivredne proizvodnje koji su najosjetljiviji. Vidimo to osobito u ovom trenutku kroz koji prolazimo jer ti sektori e, su veliki poslodavci u najugroženim područjima. Želim dodati i da zaštita tih e, ranjivih sektora mora biti sagledana kroz jednu cjelokupnu strategiju koja će biti primijenjena na sve trgovinske sporazume. Moramo zahtijevati od komisije da možemo imati jedan pregled svih tih sporazuma kako bismo izbjegli e, kumulativni efekt e, tih koncesija. Što se tiče necarinskih e, barijera koji pokrivaju sanitarne, fitosanitarne ili sve druge aspekte, mi se svi ovdje slažemo da je cilj da se ne urušava naše norme kako ne bismo doveli do ne bismo ugrozili naše naše ciljeve i imamo dakle obvezu, osobito u pregovorima sa SAD-om, da ne posustanemo, moramo se držati naših zemljopisnih e, oznaka i oznaka podrijetla, kako ne bi krivotvorni proizvodi mogli ići e, u prodaju dalje. Moramo osobito odbiti sve e, sporazume koji ne bi poštovali te oznake zemljopisnog podrijetla. To ću ja uložiti u vidu amandmana. Hvala. Molim vas, ako e, govorite duže od navedenog, nemojte pretjerivati, ipak molim vas. Gospođa Nahil, izvolite. Hvala lijepa, ću biti vrlo kratka. Meni u ovom tekstu malo smeta sveobuhvatni e, pristup u točkama 3 4 govori se o najvećoj mogućoj koristi za naše poljoprivrednike. E, meni je jasno da mi kao odbor Agri se zalažimo za naše E, poljoprivrednike, ali u današnje vrijeme imamo obavezu e, poticati e, poljoprivredu koja koja dakle poticati mjere koje su korisne za poljoprivrednike u cijelom svijetu kako ne bi oni bili prisiljeni napuštati svoje zemlje i bježati eventualno i u Europsku uniju. Dakle, e, moramo voditi računa o svim poljoprivrednicima na svijetu. Hvala lijepa. Gospodin Nikolson ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ovo je vrlo zanimljiva tema u sadašnjem trenutku. Evropska unija je e, kao prioritet e, e, ima za prioritet važnost globalne trgovine. Ja se slažem sa važnošću slobodne i poštene trgovine. Međutim, mnogi smatraju da se poljoprivredu koristi za promicanje drugih interesa. Povjerenik Hogan je pokušao se zalagati za podršku europskim poljoprivrednicima zbog e, gubitaka koje su podnijeli, međutim povjerenica Malmström e, se i dalje nastavlja zalagati za sklapanje TTIP-a. Ja sam skeptičan prema TTIP-u koji će imati loše posljedice, osobito za sektor proizvodnje mlijeka, ako necarinske barijere budu uklonjene, svi sektori poljoprivrede bit će na gubitku. Međutim, ono e, imamo pred sobom, pred nama su predsjednički izbori u SAD-u i što god mi mislili o dva moguća kandidata e, i hoće li, bez obzira hoće li gospodin Trump e, graditi zidove ili ne, e, ja sam vrlo zabrinut zbog sporazuma sa zemljama Merkosura koje će biti, koji će biti vrlo štetan za poljoprivredu u Europskoj uniji jer mi nećemo biti u stanju biti konkurentni. Po mom mišljenju ono što je sada pravo pitanje je kako će komisija pregovarati e, početni pregovor e, e, prijedlog odnosio se na tisuće tona govedine vrijeme je da komisija u okviru pregovora, odnosno naši pregovarači da e, počnu e, pregovarati na jedan realističan način i uzmu u obzir situaciju u kojoj se nalazimo. Hvala lijepa. Ja e, se slažem sa vašim mišljenjem i ja također vjerujem da da e, naši pregovarači ne podupiru dovoljno mjeri naše poljoprivrednike. A sada riječ ima gospodin Ferran. Hvala lijepa. Evo da nadopunim ovo što je do sada rečeno i s čim se apsolutno slažem. U sadašnjem kontekstu krize i mjera štednje u kojem se sada nalaze europski poljoprivrednici, moramo ovdje reći da Europska unija pomaže pomagati poljoprivrednike onih zemalja koje nisu u Europskoj uniji. Primjerice Moldavija koja je e, imala privilegije kako bi prodala i izvela e, svoje jabuke u vrijeme u e, vrijeme ruskog embarga. S druge strane i Tunis koji je dobiva pomoći, ali e, ne Tunis istovremeno ne poštuje naša pravila, na primjer, ona je one korištenju dimetoata e, na trešnjama. Gospođa Džufila? Hvala lijepa, zahvaljujem se izvjestiteljici. Radi se o vrlo bitnim točkama o kojima se govori ovdje u ovom izvješću po pitanju međunarodne trgovine. Postoje neka kritični aspekti o koje moramo dati ovom mišljenju. Mislim da je mišljenje koje ćemo dati odboru INTA zaista temeljno. A e, izvjestiteljica Begin iz odbora INTA vrlo često govori o um, e, manufakturnoj industriji, a e, uopće ne govori o poljoprivredi. Moramo naglasiti načelo prema kojem poljoprivredu nikada se ne smije smatrati e, sredstvom razmjene. I trebamo naravno naglašavati i podupirati bilateralne i multilateralne sporazume po pitanju poljoprivrede, ali u tim sporazumima treba im postojati načelo reciprociteta, mora se imati sljedivost njihovih proizvoda i moramo znati na koji način su oni uzgojeni. Moramo također tražiti ekvivalentnosti prema fitosanitarnim normama i isto tako treba raditi na održivosti razvoja i na sigurnosti hrane i to se ne smije biti ne smije ići protiv naše poljoprivrede, jer vrlo često ti proizvodi koji su uvezeni po vrlo povoljnim carinskim dažbinama predstavljaju opasnost za naše poljoprivredne proizvode. To naglašava i izvjestiteljica. Moramo je također imati i vrlo e, dobre odredbe koje će se na kraju i provesti, a ne samo ostati mrtvo slovo na papiru. Primjerice, ovo što se ljetos dogodilo s rajčicama. Jer europsko tržište e, ne možemo samo gledati u cjelovitosti. Moramo više razmotriti kako se međunarodni trgovinski sporazumi odražavaju na lokalnim tržištima. Ponekada oni imaju jako veliki utjecaj na lokalna tržišta a moramo izraditi sve ono što će biti i regionalno i lokalno. I moramo vidjeti koliko će neke mjere trajati. Jer vidjeli smo što se dogodilo s ugovorom o, s Tunisom gdje je, smo sporazum usvojili praktički na neviđeno. Isto tako e, trebamo imati stalan pregled trgovinske razmjene, a vrlo često roba se jednostavno ne slijedi. I isto tako moramo zaštititi e, e, zaštititi oznake geografskog porijekla. To je vrlo važno, a to ne vidimo sada u TTIP-u. Hvala. Gospođa Mekinis, hvala lijepa. Želim zahvaliti izvjestiteljici na ovom vrlo jasnom mišljenju E, ključno je da sve što kažemo bude vrlo jasno i e, kristalno jasno izraženo. E, osobito točka tri je po mom mišljenju vrlo važna mi smo se dobno borili protiv trgovinskog sporazuma za koje se zalagala gospođa Mendelson. Tada nas je upozoravala da ono što ćemo umjesto toga dobiti može biti gore i bojim se da je bila u pravu. Ja podržavam trgovinu, ali mislim da je položaj poljoprivrede u mnogim zemljama članicama u vrlo osjetljivoj situaciji E, kao što je gospodin Nikolson rekao, Mercosur je za nas to, doista problem za naš e, sektor, e, stočarski sektor i može imati vrlo negativne posljedice za naše stočare, uzgajivače goveda vrlo je važno shvatiti to i uzeti to u obzir kako ne bismo našu poljoprivredu e, žrtvovali i moramo zaštititi njihove osjetljive proizvode na najbolji mogući način. To je osobito važno jer naš e, sektor poljoprivrede u Europi je trenutno suočen sa ogromnim poteškoćama i problemima. Hvala lijepa. Hvala lijepa. to ste dobro rekli, dakle doista postoje e, kumulativni efekti, odnosno efekti se zbrajaju tijekom vremena i stvaraju se ogromni ukupni problemi. A sada riječ dajem gospodinu Selimoviću, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Želim najprije zahvaliti izvjestiteljici na vrlo dobro formuliranom mišljenju E, među, i mi se slažemo sa većinom onoga što tu stoji, međutim mi liberali vjerujemo da je trgovina od e, vrlo velike važnosti i da bez trgovine nema ni napretka. E, mi se međutim slažemo s idejom da je poljoprivreda previše često žrtvovana u u trgovinskim pregovorima i slažemo se da e, joj treba pružiti veću zaštitu e, u e, budućim pregovorima jer se do sada od nje uvijek tražilo podnosi najveće žrtve međutim smatramo da su pregovori o ttip vrlo važni, da je važno dovršiti ih na pošten i uravnotežen način. Također vjerujemo da bi trebalo biti naglašeno da su štete zbog pomanjkanja trgovine, štete koje su e, nastale za sektor poljoprivrede, kao na primjer e, zbog e, ruskog embarga, bile velike. Mi vjerujemo da su nova tržišta važna prilika i da će to biti jedan od izlaza za naš sektor poljoprivrede, ali također želimo naglasiti, upozoriti e, da postoje iluzije da će svi problemi u sektoru poljoprivrede biti riješeni iznalaženjem novih tržišta. To neće biti slučaj. Mora, e, poljoprivreda se mora e, reformirati i to će igrati važnu ulogu u budućnosti. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Pitanje, međutim, ostaje kako modernizirati, u kom smjeru ići. Gospodin Dantan sad ima riječ. Hvala lijepa. Već se jako puno govorilo o tome kako poljoprivreda predstava neku vrstu sredstva razmjene, ali ja se neću na to vraćati. Moramo se pozabaviti specifičnostima prehrambeno-poljoprivrednog sektora, jer te specifičnosti e, čine taj sektor osjetljivim. Iz tog je razloga vrlo važno da europski pregovarači nađu umjereni, odmjeren pregovor odmjeren sporazum i isto tako moramo i znati kako se trebamo nositi sa našim glavnim konkurentima kao što su e, i to Sjedinjene američke države i Mercosur pregovori s Mercosurom nisu ohrabrujući jer praktički radi se o doslovnom preuzimanju teksta iz 2004. godine, a u posljednjih 12 godina svijet se jako promijenio. Moramo pogledati koje su cijene e, naši, kako su naše dažbine, a također moramo se osvrnuti i na stabilnost tržišta i e, osigurati e, prihode iz poljoprivrede. Ne možemo istovremeno podržavati ZPP, a istovremeno i otvoriti naša tržišta za druge zemlje. Moramo biti realni vezani za pregovore u svjetskoj trgovinskoj organizaciji gdje je situacija sada prilično blokirana te radi o trgovini poljoprivrednim proizvodima. Pitanje je li e, VTO organizacija koja je mrtva, mislim da jest, osim što se radi po pitanju po pitanju nadležnosti. E, pregovori u Dohi nisu ostvarili željene rezultate. Europa bi morala promijeniti stav prema VTO i prestati se ponašati kao jedina e, čuvarica formalnih sporazuma, a na taj način ide protivno našim interesima. S obzirom na ovakvu situaciju, nema razloga da budemo jedini koji ćemo braniti VTO i provoditi sporazume. E, vrlo je često slučaj da smo mi jedini koji prezentiramo različite inicijative. Često se naše pozicije gleda na takav način. Sada riječ dajem gospodinu Ertusu, izvolite. moram reći da sam iznenađen da se tržišta pokušavaju otvoriti za proizvode iz Latinske Amerike, a pritom se nije napravila studija utjecaja. E, slažem se sa onim što kaže zastupnik Nikolson. Radi se o 78 tisuća tona e, e, e, govedine, pa peradi, 700 hektolitara etanola koji stiže u Europu i tako dalje. Stoga tražim od Europske unije da nam objasni koliko malih em, poduzeća u Europi će iz tog razloga jednostavno staviti ključ pod bravo. Hvala, gospodin Agnju ima riječ. Hvala lijepa. Zaista mi je jako drago da su kolege McGinnis i Nicholson ovdje na, e, izložili probleme s Mercosurom. I jednostavno su rekli, nastavili Europska unija ići na i dalje u ovom pravcu u odnosu s Merkosurom, jednostavno to će biti strahota u e, Irskoj i e, u Velikoj Britaniji e, po pitanju stočarstva. I oni su iz sjeverne, odnosno Republike Irske, a kod nas je dakle došlo do problema jer smo preplavljeni govedinom iz Latinske Amerike. Kada ja o tome govorim poljoprivrednicima, oni me bljedo gledaju i jednostavno misle da će se postupiti na ispravan način. A mislim da gdje god postoji jako razvijeno stočarstvo, gdje dakle stoka slobodno pasa kao što je slučaj u Irskoj i u Ujedinjenoj Kraljevini tamo se zaista treba tada se stvarno treba protestirati. Proveo sam tri sata u knjižnici Europskog eh, parlamenta pokušavajući pročitati nešto o tome, ali ja sam e, došao do zaključka da me se zapravo namjerno drži u mraku i želim pitati jesu li kolege pokušali otiti u tu čitaonicu i jesu li oni išta pametniji iz toga. E, gospodine Agnju, računamo na vaš glas kad k nama dođe povjerenik, odnosno povjerenici, kada budemo govorili o toj temi. A sada dajem riječ gospodinu Jaru. Hvala lijepa. Ja sam također već četiri puta bio u toj čitaonici i to međutim e, uglavnom je to ta, tako da baš kad postane to tekst završava i ne ide dalje. E, što se tiče e, kumulativnih efekata tu se slažem sa kolegom koji je to spomenuo Trgovina je naravno dobra jer se e, različite proizvodne procese na taj način može uspoređivati. Ja se E, zalažem za to da razmislimo da li su svi standardi za koje se mi e, zalažemo doista i razumni. E, mi ponekad polazimo te pretpostavke bez da previše razmišljamo o tome da li možda ostatak svijeta koji proizvodi na drugi način se odlučuje za bolje rješenja. Poljoprivreda je vrlo osjetljivo područje. Ja sam često doživio da se e, nas brzopleto e, predstavlja kao e, problematično područje. Ja sam zato da doista raspravimo što ima smisla, što nema, jer e, viši standardi za posljedicu imaju e, neke probleme i poteškoće i mislim da trebamo razmisliti o tome da e, od nekih i odustanemo. Hvala lijepa. Hvala gospodinu Ozo ima riječ. Hvala lijepa. Prije svega moram ustanoviti jednu stvar. Čini mi se proturječnim da prihvaćamo novo tržište, a tražimo zaštitu. Tražimo da se taj protekcionizam uspostavi već godinama, a u ime slobodne trgovinske razmjene Evropska unija ga je uvijek odbijala. A to dovodi u pitanje neke poljoprivredne sektore u e, Europi Primjerice, Intermarché super, u e, Francuskoj distributeri koji su željeli pomoći svinjogojstvu. Europska unija istovremeno ne uspjeva niti provoditi pravila koja već postoje u Europskoj uniji, a čuveni sporazum e, TAFTA je onaj koji prijeti europskoj poljoprivredi. Umjesto da Europska komisija pokušava jednostavno naći nova tržišta i nešto više napravi za domaća tržišta, a bojim se da Europska unija zapravo postupa samo na način koji dovodi u pitanje naše poljoprivredu. A, eh, hvala. Gospodin Des. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Danas jutro sam pojeo bananu koja ne potiče sa europskog tržišta, upravo pijem kavu koja nije sa europskog tržišta. Moramo biti svjesni toga da je trgovina neophodna, ali ona mora biti poštena i fair. E, veliki koncerni koriste e, tu trgovinu. Ja sam deset godina bio predsjednik e, njemačko-brazilske interparlamentarne skupine e, i e, znam kako je tada izgledalo formiranje cijena, na primjer za banane, taj jedan koncern je za sa eh, cijenu za 10 kg eh, snizio cijenu sa 72 eh, na 32 dolara, tako da proizvođači više nisu mogli preživljavati sa, tim, sa tom cijenom. Dakle, a pri tome je cijena koju smo mi plaćali u njemačkim e, trgovinama bila više e, dakle e, na bezobziran način se uništilo e, tamošnje poljoprivrednike. Ja sam već često govorio o tome da bi e, uvoz poljoprivrednih proizvoda trebalo e, dopustiti samo onda ako se pri proizvodnji tih proizvoda poštivalo naše standarde uključujući i socijalne standarde. a ako bi to bio slučaj onda ne bismo morali se bojati trgovine međutim E, moramo uz, imati jasne granice e, e, i ne možemo dopustiti da se jednostavno uvozi meso iz Južne Amerike na naše tržište bez ikakvih ograničenja. Prošli tjedan sam razgovarao sa jednim poljoprivrednikom koji, je, koji mi je ispričao da je njegov sin bio bolestan, međutim zaboravio je prijaviti e, da je na bolovanju i morao je platiti 6500 eura kazne. Dakle, postoje vrlo velike razlike u uvjetima proizvodnje između različitih zemalja i e, na to ne smijemo zaboraviti kad je riječ o uvozu proizvoda na naše tržište. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Da, već dugo postoji velika kriza u poljoprivredi, međutim, ta se kriza može riješiti samo tako da se otvore nova tržišta. Vidimo da sada imamo preveliku proizvodnju, ali ti, e, nemamo gdje prodavati te proizvode, stoga potrebni su nam nova tržišta. A e, TTIP koji mnoge krive, iako ne onoliko koliko se to činilo ranije, e, čini se da bi to ipak bila dosta dobra e, mogućnost za nas jer američka tržišta mogu absorbirati veliku količinu europskih proizvoda. Međutim, tamo gdje ne smijemo napraviti nikakve koncesije su naše europske norme i to e, bez obzira o kojem se sektoru radi, žitaricama, e, životinjama ili poču i povrću ne možemo tek tako ponovno obnoviti poljoprivredu sve do rusko tržište bude blokirano. A situacija je problematična i drugim tržištima. Ono što za nas stvarno mora biti svetinja jest e, zemljopisna oznaka porijekla. Potrošači jednostavno moraju znati odakle dolazi neki proizvod. Mogli bismo na tim temeljima stvarno naći je obnove europskog gospodarstva. Ne budemo li pak naši nova tržišta, nećemo nikamo doći. Hvala. Jučer na sastanku u Hanoveru se jednostavno potvrdilo iz kojeg razloga te sankcije postoje. Gospodin Kaputo ima riječ. Hvala iz svega ovoga prvenstveno moram reći da je otvaranje novih tržišta zaista ključno za obnovu poljoprivrede. Trebamo sa trećim zemljama imati vrlo e, uravnotežene pregovore i sporazume, čak i kad se radi o najosjetljivijim područjima ali moramo, mislim, i jednostavno e, jednostavno odbiti bilo što gdje bi se žrtvovala poljoprivreda. Trgovinski sporazumi moraju uzeti u obzir e, tržišno natjecanje, ali moraju uzeti u obzir u poljoprivredi vrlo visoke troškove koje naši proizvođači imaju kako radi socijalnih aspekata, e, tako i radi zaštite okoliša. Ali e, te trgovinske sporazume moramo napraviti na taj način da e, se maksimalno pogoduje našim poljoprivrednicima. Slažem se s onima koji kažu da ne smijemo da moramo jako paziti kako pregovaramo s trećim zemljama i paziti na TTIP. Hvala lijepa. E, gospodin Danten se javlja e, da, zaključke. Možda, vi e, niti ne želite uzeti riječ, ali dobit ćete. Hvala. Ja ću jednostavno prenijeti kolegici Heren Garcia sve ono što je do sada rečeno. Pravila sam to zabilježio. Hvala lijepa. Dame i gospodo, mislim da sada trebamo poslati odboru, eh, općoj upravi Agri pismo, s obzirom da na sastanak nije došao predstavnik Europske komisije. E, oni koji su došli ovdje nisu zaduženi za temu koja je sada bila na dnevnom redu. Oni su tu radi drugih točaka. Dakle, zamolit ću tajništvo da to prenese Europskoj komisiji. E, još nekoliko primjedbi. Slobodna trgovinska razmjena je nešto što je povoljno za sve, ali naravno moraju se poštivati pravila tržišnog natjecanja. Vode se pregovori, a prilikom pregovora moraju se štititi interes svih strana. A istovremeno moramo pokušati izbjeći pretjerane kompromise, jer u protivno će europski poljoprivredni model i jednostavno nestati. To je poruka koju moramo prenijeti poljoprivrednicima i njihove relativni gubici morali se nadoknaditi. Problem je da se te odluke donose na jednoj drugoj razini. E, kao što sam i rekao na sastanku na vrhu u Hanoveru, radilo se o političkom dijalogu i rečeno je da sve treba ubrzati. Da, s time se slaže. međutim istovremeno moramo zaštititi interese europskih poljoprivrednika koje ne smijemo zanemariti ja gotovo manijački to ponavljam, važno je da u okviru različitih klubova zastupnika o tome razgovaramo. Gospođa McKinnis, podpredsjednica našeg odbora, sada je izašla sa sastanka, ali e, ponavljam da se ovaj dijalog mora prenijeti na najviše razine u Europski parlament, jer je i predsjednik Schulz prilično liberalan kada se radi o trgovinskim razmjenama i trgovinskim sporazumima. Evo, ja razmišljam na taj način jer donijet će se toliko sporazuma, budu li se kompromisi akumulirali, jednostavno će tada biti prekasno kako bi da se tada počnemo žaliti glavnoj upravi za poljoprivredu Europske komisije. Zahvaljujem se gospodinu Dantenu i gospođi Meginic. O, o amandmane možete uložiti od 29. travnja. Hvala svima. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. E, ispričavam se e, gospodinu Hansu Gajeru koji je ovdje čekao. No, možda to i nije loše jer ste tako, gospodine Gajer, mogli jednostavno prisustovati važnoj raspravi vezano za liberalizaciju trgovine. Jer mi moramo govoriti o različitim interesima u okviru europske poljoprivrede. Poštovani zastupniče, i jako mi je drago da ste ste vi taj koji koordinirate ova pitanja u odboru za proračun. Vi ćete surađivati s kolegom Jarom i mi sad ćemo zajedno govoriti o sedmoj i osmoj točki. Dajem sada riječ gospodinu Gajeru. Ne, ne, prvi traži riječ e, gospodin Jar. Međusobno odlučite tko će od vas prvi uzeti riječ. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zahvaljujem na prilici da e, mišljenja o e, proračunu za 2017. Jedna kratka napomena na početku o stanju pregovora. Mi očekujemo objavljivanje nacrta proračuna za 2017. od strane komisije 25. svibnja. Tada će početi zapravo pregovori o sadržaju tog nacrta. E, dakle, i e, parlament i vijeće imaju e, svoje dokumente sa smjernicama, odnosno uputama za pregovore, buduće pregovore. Parlamente, parlament ima e, parlament je svjernice koje sam ja e, predložio na odboru za proračun e, proširio i onda usvojio, to je za sada naš plan, dakle to je ono čega ćemo se pridržavati prilikom pregovora a e, rad ćemo nastaviti kad dobije to mandat za te pregovore. Dakle, trenutno smo malo u zrakopraznom prostoru e, dok e, institucije su se bavile formiranjem svojih smjernica i uputa za pregovore, a prijedlog komisije još nemamo. Dakle, što se tiče budućih pregovora Europski parlament nažalost od usvajanja Lisabonskog ugovora nije više u svojoj ranijoj moćnoj e, poziciji jer e, Lisabonski ugovor određuje da se samo moramo e, složiti oko prijedloga E, oko predlaga komisije, pri čemu značajnu ulogu naravno ima e, zemlja koja ima predsjedništvo na vijeću. Naravno da je vrlo velika razlika ovisno o tome da li predsjedništvo najprije postigne e, slaganje na vijeću ili e, u parlamentu jer e, ovisno o tome onda se čuje e, od predsjedništva mi smo uz teškom mukom uspjeli postići ovaj dogovor i molimo vas da sad tu više ne mijenjate previše jesmo e, uz velike poteškoće i velike uložene napore postigli ove kompromise. Dakle, e, slovačko predsjedništvo će imati ključnu ulogu u ovim e, pregovorima, predstojećim pregovorima i vidjet ćemo na koji način će oni postupiti. Ono što smo dobili od vijeća ne obećava baš previše. Ja sam to počeo čitati i u početku sam e, mislio da imam pred sobom krivi dokument. Dakle, na prve četiri stranice e, se vidi da se u smjernicama apsolutno ništa nije izmijenilo u odnosu na e, pregovore o prošlom proračunu, tek na e, sljedeće dvije stranice ima nekih izmjena. Što to znači? To znači da vijeće u pregovore o proračunu za 2017. ulazi sa neizmijenjenom pozicijom u odnosu na prošle pregovore, a e, ko znak kako su se odvijali ti pregovori e, zna da smo e, mi morali tu pristati na e, velike izmjene odnosno rezove dakle marže koje nam stoje na raspolaganju na primjer za vanjsku politiku smo morali do kraja iskoristiti. Situacija koja je nastala zbog izbjegličke krize e, smo na taj način e, donekle uspjeli e, pokriti. To znači u kategoriji četiri, kad je riječ o borbi protiv uzroka zašto ti izbjeglice odlaze iz svojih zemalja što se tiče podrške tim zemljama i tako dalje u kategorijama 3 i tako dalje e, tu smo morali e, mobilizirati sve instrumente koje su nam stajali na raspolaganju znači sada imamo marže koje iznose nula međutim E, moramo, mi moramo e, postići neke marže između gornjih granica e, VFO-a i gornjih granica za proračun za 2017. Dakle, nacrt proračuna, odnosno prijedlog komisije će oni uzeti i tu će jednostavno rezati, odnosno križati stavke pogledat će koji pro, programi e, po njihovom mišljenju kako oni predviđaju neće e, zahtijevati toliko novca koliko je predviđeno i onda ćemo se sa vijećem morati svađati oko toga e, jer je naš pogled na te programe drugčije. Po mom mišljenju kad smo u ožiku u Strasburu su oni naše smjernice. Dakle, moje mišljenje je da različiti e, razvoj e, kojih smo, koje, koje imamo od e, proteklih godina, ti se razvoji programa dalje nastavljaju. Dakle, uzroci izbjegličke krize se neće neće nestati, neće se promijeniti i dalje imamo jednako loše e, situacije, ekonomske situacije u mnogim evropskim e, zemljama članicama europske unije i morat ćemo razmisliti kako e, naš proračun uz vrlo nedostatna sredstva kojima raspolaže može riješiti te krize. Gornje granice proračuna su ustanovljena mnoge zemlje članice su si e, čestitale e, e, na tome što se višegodišnji financijski okvir smanjio i nije narastao. Dakle, to se smatra nečim pozitivnim E, međutim, mi imamo izbjegličku krizu, imamo ekonomsku krizu, e, situacija u poljoprivredi također nije dobra, e, dakle mi moramo reagirati na to izmjenama proračuna za 2016. što na to kaže vijeće vijeće kaže dobro pogledat ćemo e, koje ćemo e, konsekvence izvući iz toga za sljedeći višegodišnji financijski okvir ali e, za ovaj višegodišnji financijski okvir ne nisu spremni staviti na spolaganje veća sredstva moglo bi nam pomoći kada bi proračun bio malo fleksibilniji međutim mi ne možemo novac prenositi iz jedne kategorije u drugu. To možda e, zvuči dobro za članove odbora Agri, jer to znači da niko ne može posegnuti za novcem e, koji je predviđen za kategoriju 2, ali to isto tako znači da se iz drugih kategorija ne mogu novci prebacivati u kategoriju 2, dakle za e, potrebe poljoprivrede. E, da nismo imali e, neke posebne instrumente u tu svrhu, onda bi već proračun 2016. zapravo e, bio nedostatan. Mi još nismo stigli do 8 milijardi koje su bile predviđene za za fond za strateška ulaganja, tu moramo naći još 4 milijarde, to je dakle situacija u kojoj smo trenutno, drage kolegice i kolege, i moramo pogledati e, kako da na najbolji mogući način nabavimo novce kako bismo se nosili sa različitim krizama e, u kojima smo trenutno. Mi i nadalje želimo da europski proračun e, da svoj doprinos e, gospodarskom rastu i stvaranju novih radnih mjesta. Dakle, različiti ekonomski dokumenti koje nam komisija e, prezentira mm, kao što su europski semestar i slično, sve to želimo Eh, objediniti kako bismo identificirali eh, eh, problematične područje kako bismo učinili nešto po tim pitanjima i dalje se borimo protiv siromaštva i dalje se borimo kako bismo ograničili opasnost od siromaštva koje pogađa djecu na prelasku e, između jednog e, srednjoročnog razdoblja i drugog postoje poteškoće sa plaćanjem. E, dakle, hladno je, a deka je prekratka i možemo birati hoćemo li, hoćemo li otkriti stopala pa da nam se stopala smrzavaju ili ćemo E, pokriti stopala, a onda će nam biti e, hladno za gornji dio tijela. Dakle, politička obećanja što se tiče e, plaćanja se ignoriraju i plaćanja se režu. To je otprilike kao da nam se u kućanstvu da popis e, što se treba kupiti na tom popisu e, sve što stoji na tom popisu košta 100 eura ali ne dobijemo 100 eura nego samo 70 e, naravno da onda ne možemo kupiti sve što stoji na tom popisu. Evo, a sada sa velikim zanimanjem očekujem vaše doprinose ove raspravi. Hvala lijepa. Sada riječ dajem gospodinu Jaru. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, hvala gospodine Gajer na vašem uvodnom izlaganju. E, postoji jedna izreka što se bliže e, približavamo krizi, to nam se načini manja, međutim u ovom slučaju situacija je obrnuta. E, ako se uzmu iste smjernice kao e, što su, koje su vrijedile za e, proračun za 2016. to zvuči kao da se radi o stabilnoj situaciji, međutim naravno to nije slučaj. Kao što ste i vi rekli, imam, trenutno je sektor poljoprivrede u velikoj krizi, to vrijedi za sektor proizvodnje mlijeka, za svinjogojstvo. E, dakle, našim poljoprivrednim e, proizvođačima e, su je pomoć, pomoć potrebna i mora se održati ono što im je obećano poljoprivreda je važan sektor gospodarstva, tu e, postoji e, značajan broj radnih mjesta i e, međutim postoji prijetnja da će se sredstva predviđena za drugi stup, dakle za direktna plaćanja, smanjiti. Dakle, razno razni programi i prijeti im jedno, jedno nominalno smanjenje, a, a e, uz to, a to je već viša proračunska politika, u prošlom proračunskom periodu morali smo živjeti s time da smo imali jedan e, faktor inflacije koji se automatski obračunavao, međutim to sad e, nemamo za poljoprivredu Naravno, naglašava se važnost e, poljoprivrednog sektora, e, nadalje naglašava se da nismo zadovoljni situacijom, e, mi želimo naravno naglasiti da je poljoprivredni sektor trenutno u krizi, Međutim, što to znači? Dakle, vaše uvodno izlaganje, vaš sažetak je bio točan i sa njim se slažem. Situacija je ta da e, zemlje članice vrlo često naručuju, ali kad treba platiti e, onda ih nema, odnosno ne žele sudjelovati u plaćanju. Jedno malo pitanje, e, vi ste opisali problem koji nasljeđujemo iz prošlosti, koji nas prati Dakle, mnogi programi su višegodišnji, imali su e, početne poteškoće na početku svog postojanja e, i do a mi smo e, dio sredstava vratili zemljama članicama kao što se i vi rekli mi sada svježim novcem plaćamo račune iz prošlosti. I tu mislim da Europski parlament treba zauzeti jasno stajalište e, to su dakle po našem mišljenju važne, e, stvari. Naravno da nam se e, stabilnost da se nama e, proračunska stabilnost sviđa, ali e, mora se odgovoriti na trenutnu situaciju. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Hojzla. Hvala lijepa. E, mi se slažimo oko toga da da nam novac koji stoji na raspolaganje nije dovoljan. To nije ništa novo. Gospodin Gajer je rekao krize se ne smanjuju, naš stari računi još nisu uplaćeni. Ja se pitam e, kako e, će se parlament postaviti u toj situaciji gdje e, svjesno ulazimo u situaciju nedovoljnih financijskih sredstava. Dakle, moramo naravno se izraziti nezadovoljstvo zbog toga jer zemlje članice koje su odgovorne za to E, na primjer, e, Njemačka se zauzimala za to da se proračun smanji i u tome su uspjeli. Dakle, u kojoj mjeri se vladu Sazne Republike Njemačke jednostavno treba urazumiti, odnosno uvjeriti da to tako ne ide. Dakle, sada se u svim zemljama članicama, osobito u Njemačkoj, mora izvršiti pritisak e, da se, kako bismo postigli da se o financijskom e, okviru, odnosno o novom proračunu, iznova počne pregovarati. Inače, e, stvar neće funkcionirati, to svi znamo. Dakle, pitanje u kojoj mjeri će parlament jednostavno e, na vrlo ozbiljan način jednostavno odbiti pristati na e, ovakvu situaciju na u kojoj mjeri ćemo inzistirati na tome da jednostavno to e, ne može biti prihvaćeno i da mi to nećemo prihvatiti. Međutim, nažalost, uglavnom se dogodi to da na neki način ipak pristanemo. Prošli put smo e, to učinili, e, iako smo znali da to ne treba, da to nije dobro, e, tako da mislim da trebamo izvući pouke iz prošlih negativnih iskustava i da sada trebamo učiniti drugčije. Hvala lijepa, gospodin Flanagan ima riječ. hvala predsjedatelju ja želim se nadvezati na ovo što je rekao. Dakle, nešto što treba vratiti svojim proračunom je da on treba biti održan po dva kad je poljoprivreda podređena političkim ciljevima, poljoprivredi se smanjuje proračun, ali to ne smije biti tako, ne smije se sankcionirati poljoprivredu jer ne razmišljamo o posljedicama. Moramo zadovoljiti određene ciljeve. Moramo zaštiti tržište. Poljoprivrednici ne mogu natjecati sa e, dampiranom e, stranom poljoprivredom. Predsjedniče, kad ste vi rekli trgovina je dobra za sve, ne znam Činjenica je ako Amerika uspije prodavati više godine ovdje, ali ako mi ne počnemo jesti više, to znači da ako oni prodaju ovdje više, mi ćemo manje. Dakle, netko će dobiti, a netko će izgubiti. A širi se ta iluzija da će svi biti na dobitu, dobiti. E, Biće svi na dobiti jedino ako mi počnemo jesti više i svi budemo prekomjerno pretili ne znam, jedino ako ne dovedemo više ljudi od nekud, ali ne znam kako ćemo to napraviti. Dakle, postoji temeljna neravnoteža u ovom e, modelu e, gospodarstva. U drugim sektorima se to ne bi moglo dogoditi, ali iz nekih razloga, iz nekog razloga od poljoprivrednika se očekuje da rade ni za što. Dok e, neki drugi zarađuju prava bogatstva. mi, ljudi koje mi predstavljamo ovdje, kao što rekoh, nemaju ništa. Mi ovdje skoro zarađujemo stotinu tisuća godišnje, dakle, a poljoprivrednici koje predstavljamo nemaju ništa. Dakle, kako, kako naći ta nova tržišta? Treba imati na umu da se zaštiti ono što postoji. To prvo trebamo napraviti. Hvala. Hvala lijepa, cijenjeni gospodine Gaja. Želim vam zahvaliti na jasnom i razumljivom izlaganju. E, zahvaljujem vam na tome što ste to pošteno, na pošten način iznijeli. Imam jedno pitanje u vezi s točkom 4. Traži se da se dodatna financijska sredstva e, osiguraju za sektore svinjogojstva i mljekarstva zbog posljedica eh, embarga. Pitanje je da li je to realistično, da li je taj zahtjev realističan. Eh, kad je već gospodin Gajer ovdje među nama, mislim da trebamo iskoristiti tu priliku i pitati, postaviti pitanje koliko je taj zahtjev uopće realističan. Mislim da smo taj odgovor dužni našim biračima. Thank you very hvala predsjedatelju. Mislim da je ovo najzanimljiviji dio proračunskog pitanja, dakle što napraviti sa dugoročnom stabilnošću u poljoprivrednom području, sektoru. Naravno, mislim da možemo raspravljati o brojnim elementima, no jedan, jedan od glavnih prijetnji u nadolazećim godinama među kojima je i sljedeća, jeste nacionalizacija, odnosno renacionalizacija koju rade neke države članice, a to je kao rješenje za e, nedostatke zajedničke poljoprivredne politike. Usprkos opsegu ovog problema, Europa je i dalje poljoprivredni gigant, odnosno gigant u financiranju poljoprivrede, a opet je e, politički patuljak donekle. Mislim da oni koji donose odluke i mišljenja moraju biti jasni za 2017. utjecaj na poljoprivredu, ruralna ruralne sektore, nezaposlenost i tako dalje od ključnog značaja. Dakle, to moramo imati na umu. S obzirom da imamo višegodišnje planiranje, to je jako važno i moramo spostarati da dodijeljena sredstva za e, poljoprivredu i ruralni razvoj moraju biti jednaka u najmanju ruku. To je rečeno već u uvodnom izlaganju. Međutim, izravna sredstva će biti dodijeljena samo ako vidimo, dobijemo prijedlog za smanjenje od 1,6% ciljeva od 2000 eura. Dakle, siguran sam da će doći do žestoke rasprave o mogućem smanjenju, ali isto tako o učinkovitosti tih izravnih plaćanja. Rezerva za slučaj krize može biti učinkovito sredstvo, odnosno korisno sredstvo. U mišljenju moramo ukazati na neupotrebljena dodijeljena namjena sredstva. Moramo također spomenuti i schemu za privatno skladištenje. Mislim da to ne rješava u potpunosti problem. Osim tog prvog elementa moramo se također baviti i sa institucionalnim troškovima. Naime, što se više smanjuje institucionalno zapošljavanje, to je veća opasnost na premjerno prebacivanje odgovornosti također je važno. Neke stvari se treba, nekim stvarima se treba baviti neke europske agencije umjesto DG level. To treba revidirati po mom mišljenju glede zadataka koji se tiču prehrambenog sektora. Mislim da bi to sve trebalo ostati na razne glavne uprave za poljoprivredu. Konačno, općenitije malo govoreći, mislim da moramo staviti naglasak E, na usklađivanje tekstova i na proračun koji to može imati. Dakle, očekujemo s nestrpljenjem krajem petog mjeseca prijedlog e, komisije. Najljepša hvala. Zastupnika Puto. Hvala lijepa. Prije svega želim naglasiti, baš kao i kolege koji su govorili prije more, mene da e, ne smijemo nikad stati naglašavati koliko je poljoprivreda važna za rast, inovaciju i zaštitu okoliša u e, Europskoj uniji i kako bi e, europska poljoprivreda imala pravo mjesto u svijetu. I moramo pogledati kakva je situacija bila s plaćanjima 2007. i moramo ih dovesti i usporediti sa sadašnjom situacijom. Jer poljoprivreda je značajna za e, diversifikaciju ekonomije i iz toga je vrlo važno da maksimalno položimo, e, uložimo pažnju i pratimo kako se ta sredstva koriste. Veliki problem jest dinamika cijena i moramo zaista se učiniti kako to ne imalo negativne posljedice na prihode poljoprivrednika. Uvjeren sam da trebamo imati inovativne metode kako bismo spriječili takvu promjena cijena na poljoprivrednim tržištima. Također, e, založio bih se da se u sektoru mljekarstva, svinjogojstva i voća i povrća nađu nova dodatna sredstva kako bi se radilo protiv negativnih utjecaja ruskog embarka. Hvala zastupnik Rope, imate riječ. Hvala predsjedavajući. Sa zadovoljstvom sam slušao sve što nam je rekao gospodin Gajer danas. Teme kojima danas raspravljamo nisu uvijek u našoj izravnoj nadležnosti, naravno, no ne može, moramo reći zašto ne možemo tolerirati dodatne smanjenje proračuna i moramo doći do svježih sredstava u proračunu. Kao prvo, svi ste naravno svjesni da u Europi, odnosno državama članicama, dolazi do sve većeg siromaštva u ruralnom području, mladi napuštaju ruralna područja i samo starije osobe tamo ostaju i tu imamo e, suviške u proizvodnji, ali to ne znači da ćemo za 10-15 godina imati istu situaciju s suvištima. Možda će doći do velikih problema u budućnosti ako budemo kratkovidi. Nezaposlenost u ruralnim područjima je dva puta veća nego u velikim gradovima, a prihodi su 1,5 pol puta manji nego u gradovima. Dakle, po toj logici nema smisla raditi, odnosno ostati u ruralnim područjima. Završite školu i napuštate to svoje rodno, te svoje rodne krajeve i odete u grad ili emigrirate, napustite zemlju. Stoga, ukoliko ne pokušamo, ne pokušamo riješiti ove probleme, interna migracija će procvjetati i problemi koji su vezani za činjenice što mnogi ljudi dolaze, odnosno odlaze i pitanje infrastruktura, socijalne potrebe su dovedeni u pitanje. Vi ste s pravom rekli da se moramo nositi s ovom krizom, odnosno riješiti krizu, pa kao prvo kroz godinu i Evo ga, već e, godinu i pol smo u krizi, a situacija se nije poboljšala ni malo. Ne, situacija se pogoršala. Mi znamo otkud dozi kriza, tako da bismo trebali znati kako se nositi s njom. Kao prvo moramo se vratiti reguliranju tržišta, a odustali smo od toga. Zatim trebamo pružiti dodatnu podršku. Nema drugih rješenja. Nije poljoprivredni sektor izazvao sukob između Ukrajine i Rusije. Nije poljoprivredni sektor taj koji je doveo do embarga i njegovih posljedica. A poljoprivreda je ta koja je žrtva tog embarga, a to nema nikakve veze s krizom. Dakle, poljoprivreda nema nikakve veze s, tom krizom, a žrtva je te krize. Dakle, moramo uzeti e, novce i pomoći e, mliječnoj industriji i svinjogojstvu. 3,5 milijarde su uzete za rješenje migratskog problema. Pa možda i ovdje možemo doći do nekog svježeg novca i vjerojatno bismo mogli pomoći i e, migrantima s svježim proizvodima, sirom, e, maslacem, nekim drugim svježim proizvodima. To bi moglo predstavljati dosta veliko tržište. Dakle, trebali smo naći veće i manje mjere i uvidjeti da je našim poljoprivrednicima potrebno da se osjećaju sigurnijima, ne napuštenim od strane država članica i Europske unije. Jer ukoliko ne budu vidjeli mogućnost e, da dalje žive na selu, bit ćemo u velikim problemima. Hvala, gospodin Takula. Najviše hvala predsjedniče. Želim zahvaliti gospodinu Jaru na doista sveobuhvatnom i uravnoteženom nacrtu mišljenja o prijedlogu proračuna za 2017. godinu. On tu navodi važne elemente kao na primjer naglašavanje potrebe konkurentnosti poljoprivrede, te uspostave ravnoteže u prehrambenom lancu između primarnih proizvođača i drugih. Naime, primarni, primarna proizvodnja je u nepovoljnom položaju sprem drugih. Još jedna ključna poruka u mišljenju gospodina Jara jeste da se minimum e, zadržimo na jednakom proračunu za poljoprivredu kao do sada. Ja naglašavam ovu riječ minimalno. Dakle, treba pomoći e, ovim sektorima koji su navedeni i snjogojstvo, mljekarstvo i drugima kako bi se suzbilo učinak krize. Kada raspravljamo o ovom proračunu moramo imati na umu dosljednost pospaka. No, ljudi u poljoprivredi, znate, u poljoprivredi su stvari najčešće dugoročne prirode. Ovo ukidanje kvota bi trebalo biti pozitivna mjera. Naime, u slučaju moje zemlje Finjske, odustajanje od kvota je bilo ključnog značaja, no sada evo čujemo da u proizvodnji gdje je slabija proizvodnja bila situacija je puno veća, a to je protiv nekih načela Na primjer, treba podržati najugroženija područja koja su bila uveliko ugrožena dugo vremena i treba izbjegavati ekscesivnu koncentraciju koja nije dobra stvar za Europsku uniju, bilo da se radi o većim ili manjim opsezima. Ja ću uložiti neke manje amandmane, no sve u svemu želim zahvaliti gospodinu Jaru na jako dobrom prijedlogu mišljenja i u potpunosti ga podržavam. Hvala. Hvala. Ovo su bili svi govornici na mom popisu, a sada bih e, zamolio predstavnika komisije da uzme riječ. Gospodin Heisler, izvolite. Hvala predsjedniče. Naravno, ja ću dati samo neke preliminarne komentare, kao što je to izvjestelj rekao, ovo će biti završni prijedlog, bit će predstavljen 29 svibnja e, moramo imati zaštitu i zaštiti zajedničku poljoprivrednu politiku u 2017. godini. Što se tiče izravnih plaćanja, mi smo već u drugoj godini e, provedbe, tako da smo u na pravom putu što se toga tiče. Što se tiče tržišnih mjera, kako trenutno stvari stoje, 2017. situacija će, imat, ćemo, manje sredstava, malo manje sredstava nego 2016. To je prvenstveno zbog toga što ovaj e, paket od 500 milijuna će imati e, proračunskog utjecaja na 2016. a e, samo dijelić toga je namijenjen 2017. To tome prvenstveno tako zbog tog paketa od 500 milijuna. E, što se tiče sektora voće, voće i povrće, važna poruka komisije je da se razmatra produživanje produžetak e, donesenih mjera sve dok se ne povuče ruska zabrana. Još jedna važna stvar jeste velika promjena u strukturi proračuna za poljoprivredu za 2017. a to je e, nestanak dačbina na mlijeko. Znate da je to bio jedan od važnijih e, izvora prihoda za proračun i to će nestati 2017. Sve ukupno mi očekujemo da će ZP, proračun ZPP-a biti puno ispod e, gornjeg praga višegodišnjeg finanskog okvira. Znate da je to tako predviđeno. Dakle, da osnemo do e, druge, razine. Dakle, to ćete vidjeti u mjerama, finanskim financijskim stegovnim mjerama. Kako stvari sada stoje, nema potrebe da se poseže za sredstvima iz proračunske rezerve znate da je za 2017. godinu to, tome iznos 450 milijuna. Što se tiče ruralnog razvoja, sredstva će biti u skladu sa onim što je predviđeno sa gornjim pragom za 2017. godinu, on, s onim što je predviđeno u višegodišnjem finanskom okviru. Imamo također i preklapanja dva programska razdoblja, a istovremeno velike količine trebamo refundirati i državama članicama zbog prethodnih, odnosno starih programskih razdoblja, tako da će to biti jako izazovna godina za proračun e, za ruralni razvoj. Naravno da ćemo vam sve pojedinosti kad 25.5. bude predstavljen proračun. Možda još jedan završni komentar koji je važan za parlament i koji se tiče pilot projekta. E, očekujemo popis e, od strane parlamenta, kao što je to svake godine slučaj, kako bismo imali e, razgovor o pilot projektima e, zajedno s parlamentom. Najpša hvala. Hvala. Sada gospodin Gajer, izvolite. Možete odgovoriti na komentare. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja naravno ne mogu sada raspravljati o svemu što ste e, rekli, neki od vas ste komentirali e, ovo izlaganje gospodine Jara, ovo je naravno sastanak odbora Agri, ali ipak e, bih htio reći nešto u vezi sa nekim od, vašim, od vaših izlaganja. kako bih ja dao svoj doprinos vašoj raspravi. Dakle, kad je riječ o pitanju da li barem teoretski postoji šansa za jedan prošireni europski proračun, e, to se naravno ne odlučuje u okviru ovog postupka e, usvajanja proračuna za e, E, godinu 2017. nego se to odlučuje u pregovorima o e, sljedećem proračunskom razdoblju. Dakle, e, o tome se već sada počinje razgovarati među zemljama članicama, održani su neki, održavaju se neki seminari u Berlinu, Amsterdamu i tako dalje, gdje se na moje iznenađenje zapravo vrlo otvoreno razgovara o nekim pitanjima. E, dakle, ja imam dosta iskustva sa proračunom i e, optimističan sam kada E, vidim tu otvorenost e, s kojom se ulazi u te razgovore. Međutim, ne mora se biti prorok da bi se znalo da će predlog komisije ovisiti o situaciji u vezi sa referendumom u Ujedinjenoj Kraljevini i općenito e, aktualno, u vezi s aktualnom situacijom. Ono o čemu mi trebamo raspravljati je da li su prioriteti u europskom proračunu stavljeni na e, prave e, stvari. E, ja sam jedan od onih koji se zalažu da se neophodna podrška da sektoru poljoprivrede Dakle, drugo je pitanje da li Evropska unija ima dobar sustav e, za proračun. po mom mišljenju ga nemamo i sve dok mi za 80, više od 80% europskog proračuna ovisimo o zemljama članicama, imat ćemo situaciju gdje zemlje članice već prema svojoj e, situaciji u svojoj kasi odlučuju o tome koliko će dati ili neće dati e, i mi to ne možemo određivati o tome se raspravlja na e, radnoj skupini i e, na neki način smo e, se složili s jednim zavjetom šutnje gdje ne želimo unaprijed iznositi svoje razmišljanje u vezi s tim. Dakle, to bi bio odgovor E, na pitanje da li ćemo na kraju opet imati nepodmirene račune, da, e, odgovor je da. U, na njemačkom postoji jedan izraz koji bi se na hrvatski preveo sa španska sela. U svakom slučaju tu se e, e, igramo skrivača i na kraju ćemo imati neplaćene račune. Na kraju proračunskog e, razdoblja ćemo imati ponovo iste probleme s kojima se sada e, borimo. Ja sam socijaldemokrat, gospodin Jar je demokršćanin, e, u Njemačkoj je na vlasti velika koalicija, dakle pitanje je što ćemo sada e, učiniti u Njemačkoj su svi političari svojodobno pred kamerama prevrtali očima i govorili o tome da e, se mora štedjeti. E, to se e, može, političari to mogu govoriti tako dugo dok e, naši građani nisu svjesni na koji način se upotrebljavaju e, sredstva iz europskog proračuna. E, ukoliko bismo mi odbili ovaj proračun, to bi bilo usporedivo sa bombom koju bismo bacili. Ako ne usvojimo ovaj proračun, onda ćemo na raspolaganju imati te takozvane proračunske dvanaestine. Znači imali bi na spolaganju za svaki mjesec dvanaestinu onoga što smo, sredstava koje smo imali za prošlu godinu. Što to znači? E, onda bi se odbore jedan po jedan pitali možete li e, izaći na kraj sa tim sredstvima i ako odgovor bude da, onda bismo e, samo tolika sredstva imali na raspolaganju. E, međutim, mnoge kolegice i kolege se žale na situaciju i socijalnu e, situaciju u e, sektoru poljoprivrede. Dakle, razmislimo hoćemo li E, tako postupiti i koje bi posljedice bile toga. Dakle, e, to nas ne bi e, dovelo u jednu ugodnu situaciju i moramo baratati argumentima. Dakle, ono što je važno je da se odlučimo da li ono što se predlaže funkcionira ili ne funkcionira. E, što se tiče pitanja kolegice Nojh, koliko je uopće e, realistično očekivati da će se naći dodatna sredstva, e, draga kolegice Nojh, draga Marija, citirat ću Kurta Tuholsko koji je rekao e, ono što je teško u vezi sa prognozama je da se e, bave budućnošću. E, da, s jedne strane je potrebno više sredstava, s druge strane vijeće je prošle godine rezalo, rezalo u području regionalne politike do točke gdje su zemlje članice rekle e, da je e, ako se nastavi sa rezovima e, da se neće moći dalje provoditi usvojena regionalna politika. Dakle, ja vam ne mogu dati prognozu, e, odnosno odgovor na vaše pitanje. E, ja ću, e, evo, uskoro ću završiti sa ovim izlaganjem. Ne znam da li će ovo što ja govorim činiti popularnim, ali želim reći samo sljedeće naša argumentacija kad tražimo sredstva za drugi stup e, je manjkava jer e, kod jednog velikog postotka plaćanja e, na primjer u ruralnom razvoju sredstvima se nisu postigli postigle realizacije onoga što je trebalo postići ponekad E, je stvar u tome da e, upravljanje, odnosno kontrola u zemljama članicama ne funkcionira. Dakle, možda je problem u regijama e, i dopustite da kažem u svim odborima u koje posjećujem od kolega iz ECR-a i FDD-a e, čujem uvijek jedno te isto, da se novac iz europskog proračuna e, troši na krivi način. I onda uvijek moram upućivati e, kolege iz Ujedinjene kraljevine, upućujem na nalaze revizorskog suda, gdje se uvijek iznova upozorava da je problem u kontrolnim instancama u Ujedinjenoj kraljevini. Dakle, e, odgovornost je na njima. Dakle, ono što želim reći, mi možemo tražiti više, razvoja, više sredstava za ruralni razvoj, ali moramo se najprije pobrinuti da se taj novac E, na ispravan način troši, odnosno da se smanji stopa pogrešaka u tim plaćanjima. Inače ćemo i dalje slušati e, prigovor da se ta sredstva ne troše na dobar način. E, dakle, moramo se pobrinuti za funkcioniranje upravnih struktura, odnosno kontrolnih mehanizama u zemljama članicama kolega Rupe je upozorio koliko je važno da stvaranje radnih mjesta u, u sektoru ruralnog razvoja. Međutim, e, u jednom sustavu koji je e, pun problema tražiti više sredstava vrlo je teško. E, gospođa Georgijeva nam u odboru proračun uvijek priča da se novac e, koji se troši za na primjer humanitarnu pomoć troši za kupovinu europskih e, proizvoda. Dakle, radi se na tome da se taj novac troši na inteligentan način. Ja vjerujem da na da su pred nama vrlo komplicirane rasprave što se tiče proračuna i nadam se da ćemo na kraju imati e, povoljan rezultat i nadam se i vašoj podršci za to. Najljepša hvala. Gospodin Jar bi također mogao komentirati ovo što je rekao izvjestitelj o greškama u sredstvima koja su potrošena u okviru drugog e, stupa. Mislim da su te procjene pretjerane ili nisam imao sva, e, sve informacije na raspolaganju glede e, rashoda, jer imamo sve, u biti imamo sve manji broj greška, grešaka. Gospodine Hausen, molim vas budite kratki. Biću kratak. Ja sam dobro shvatio eh, ne želim se upuštati u konflikte. Vi ste s pravom rekli mi eh, donosimo proračun koji nije do kraja isfinanciran. Možemo li to onda iz pravnog stajališta provjeriti? Jer ako ja glasam za jedan sustav financiranja, a novac ne postoji zapravo, odnosno nema ga dovoljno, onda e, kakav je pravni osnov uopće za e, takav proračun? Mislim da se trebamo izboriti za e, dovoljna sredstva. Imao bih još jedno drugo pitanje, ne želim sad ulaziti u sve detalje, ali vodili smo raspravu o sporazumima o slobodnoj trgovini. Koliki su prihodi u europski proračun od e, carina? Ako potpišemo TTIP, e, doći će do daljnjeg smanjenja tih sredstava, odnosno tih prihoda. Jesam li u pravu? Odgovor je oko 12% prihoda e, potječu od carina i e, upravo ste što više imamo sporazum o slobodnoj trgovini to se više ti prihodi smanjuju činjenica je to je jedan argument e, na temelju kojeg e, se kaže da su nam potrebna da nam je potrebna rasprava o vlastitim sredstvima jer ako se carine dalje smanjuju zbog sporazum o slobodnoj trgovini, bez obzira kakvo mišljenje o njima e, imamo, e, to znači da financijska situacija u EU e, postaje sve teža i teža. Dakle, još jednom želim upozoriti, mi proračun možemo odbiti samo onda ako većina u Europskom parlamentu želi preuzeti odgovornost e, za posljedice koje će to imati e, za e, sektore za koje smo odgovorni. Naravno, o tome se uvijek iznova raspravlja da bismo mogli odbiti proračun, međutim za to ne postoji većina u Europskom parlamentu. E, ja za sada, dakle ono što se čuje je uvijek, razumijem vašu frustraciju, ali e, nećemo ići tako daleko da proračun odbijemo. E, ako pozovete predstavnike e, revizorskog suda na sastanak svog odbora, oni će vam moći prezentirati e, mnoge studije e, koje su načinili u vezi sa plaćanjima u sektoru poljoprivrede. Sastat ćemo se i s predstavnicima revizorskog suda i razgovarat ćemo o mogućnosti kako bi se bolje mogli koristiti sva sredstva. Gospodine Jar. Puno hvala. Evo, govorit ću o tri stvari. Nema toliko nade, ideje koje su utopiske Gospodine Gajer, iako ovo izgleda kao žalopojke, mislim da trebaju države članice plaćati dugove, moraju plaćati račune i trebalo bi da odbor za proračun na tome insistira. Jer za sada se samo taj program odgađa. A ako su ti problemi toliko veliki, onda ćemo možda morati odbaciti sam proračun, možda ne ove godine, niti sljedeće. Ali prije ili kasnije naći ćemo se u istoj taktičkoj situaciji. I jednostavno postoje taktičke koje su otvorene, ali države članice moraju nešto napraviti za poljoprivredu ako poljoprivrednici se ne budu zalagali za e, ruralni razvoj, tko će to drugi napraviti? Ja nemam ništa protiv različitih fondova, međutim ne smije se smatrati da je ruralna politika neka vrsta za postavljenog aspekta poljoprivredne politike. E, moramo gledati koje su prednosti takvog ruralnog razvoja jer on predstavlja mogućnost za kofinanciranje regija i za pomoć poljoprivrednicima. A što se tiče stope pogreški, rezultate znamo, postoje tri uzroka. Prije svega velika korupcija koja se ukorijenila. Tu ne smijemo imati uopće nikakvu tolerantnost prema tome. A osim toga e, postoji i e, složenost u samim e, državama članicama, a i sustav kao takav je puno previše složen. Ima puno previše slojeva. Pogledajte kod mene tam iz regije u kojoj ja dolazim. Ponekad e, se neka mjera ili neki papir ne preda u roku tri dana ili pak e, nešto slično smatra se greškom i e, onda to poljoprivredno gospodarstvo ne dobije potpore. Postoji razlika između prevare i greške, a do mnogih od tih stvari ne bi ni dolazilo kada bi sustav bio manje složen. U svakom slučaju, sada raspravljamo o temi gdje bismo jednost, što ćemo se morati vratiti. Sustav treba pojednostavniti i zapravo ono što želimo je napraviti razliku između stope grešaka i samih e, slučajeva korupcije i nedostatak znanja. Inervantno je kada se gledaju statistički podaci i vidi se da svaka greška predstavlja desetinu postotka u statistikama. Međutim, mi ne znamo odakle dolaze te razlike u računima. Niti revizorski sud ne zna sve o tome. Trebamo na ispravan način pristupiti prevari i e, e, pogreškama. Gospodine Gajer, da, jasno mi je što govorite, ali sve dok se ništa ne izmjeni, stopa tih promjena bit će apsolutno ista. E, ono što je sasvim jasno jest da trebamo više novca. Ali postoji jedna stvar, moramo vidjeti kako dolazimo do te stope pogreške koje ne odgovara uvijek stvarnoj situaciji. I još jedna stvar, drago mi je da prvi prijedlog koji smo ovdje dobili, da je više manje bio dobro prihvaćen. Drugo, ako sam shvatio, amandmani se mogu odlučiti do 4. svibnja, da, predsjednik ne, do 2. svibnja, što je dakle još i ranije. I ja vam već sada mogu obećati da ćemo se 12. i 24. svibnja sastati definitivno i molim kolege da e, se jave i to obrate i da se obrate dakle izvjestiteljima u sjeni glasat ćete u lipnju a sasvim sigurno do tada ćemo imati konkretnije prijedloge hvala Dobro. Vratit ćemo se tada tim temama. Kada se budemo sastali s predstavnicima revizorskog suda. Radi se dakle o metodi izračuna e, stope pogreške. I još jednom ponavljam da se do drugog svibnja trebaju uložiti amandmani i još jednom se zahvaljujem kolegi Gajeru i želim mu puno sreće jer E, se nadamo da će se vaš rad dakle, uklopiti i sa srednjoročnom revizijom, barem djelomično. Nadamo se da će e, na kraju svega sama rasprava se pokazati plodonosnijem nego ste čina da će biti ranije. A sada e, pozivam e, vas, e, dragi kolege, da dođete na vrijeme na poslijepodnevni dio sastanka koji će biti jako bogat. Evo, jutro ćemo malo ranije završiti, ali pozivam vas da poslijepodne budete ovdje točno u 15 sati. Podsjećam vas da je sada kušanje ilegalnih vina i zato E, se možemo samo pitati ako su to nezakonita vina, ilegalna, kako su došla ovdje? E, do kućanja će biti, e, će doći u restoranu u ovoj zgradi Ja vas počnem na to, ali sasvim sigurno već ste dobili i odgovarajuće podatke o tome. Još dajem par riječi izvjestitelju. E, dopustite mi, predsjedniče, da kažem samo par riječi. Radi se o svinskim sortama koje za koje nije